Nakon Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su povrede ljudskih prava u Kambođi. Koliko vidim, gospođa loh biller još uvijek nije ovdje, ona je jedna od autorica nacrta rezolucije, zato riječ dajem gospodinu Ujazdovskom. Izvolite. Gospodine Ujazdovski, imate riječ. Jednu minutu. gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Ne možemo se pomiriti sa kršenjem ljudskih prava i povredama e, temeljnih ljudskih prava i e, situacijom u Kambođi. Tu se uhičuje predstavnike oporbe i, vođa, i vođe oporbenih stranaka. Tu se ne radi samo o žestokoj e, političkoj borbi, nego se koriste barbarska e, sredstva i kriminal kako bi se borilo protiv oporbe. Moramo reagirati na to e, kao što smo reagirali prije 20 godina na užasne metode koje su koristili komunistički režimi u Europi, tako reagiramo i na ovo što se danas događa u Kambodži. Zato moramo usvojiti ovu rezoluciju, ona nam je doista potrebna. I još jedna stvar, moramo biti dosljedni kad se radi o ovom pitanju. Mnogo toga ovisi o Europskoj komisiji i vijeću. Moramo biti dosljedni i moramo e, našu e, moramo uvjetovati pomoć koju dajemo Kambođi e, pridržavanjem e, Hvala. Kršenje ljudskih prava i represija koja je očita i koju vidimo u Kambođi možemo sažeti ovim spojem koji postoji između pranja novca, korupcije i kambođanske politike. Očito i investitori i multinacionalne kompanije iz drugih zemalja špekuliraju. E, Kambođa je zemlja na rasprodaji, rasprodaju se njezine resursi, šume, jezera i nafta, ali na rasprodaju su i ljudska prava. Ljudska prava 700.000 tisuća raseljenih osoba, kako bi se moglo ulagati u poljoprivredu i kako bi se moglo otimati zemlju. A na rasporedu su također i prava radnika, djece i žena koje rade u tekstilnoj industriji, a e, te proizvode nalazimo na našem tržištu. Naravno, mi e, kada je riječ o Kambođi nikad nismo zauzeli čvrst i jasan stav, a ova rezolucija nam daje priliku da upravo to učinimo. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Venta na jednu minutu. Izvolite imieniu grupy wyrazić zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją. Hvala vam lijepa. U ime Pučana želim izraziti našu zabrinutost u vezi sa situacijom u kambodži Provodi se nasilje nad pripadnicima nacionalne skupštine. Objavljena je tjeralica za vođom oporbe, a to može dovesti i do trenutka kada će čaša se preliti. Naša, e, Kambođa je naš partner i e, u sljedećih e, nekoliko godina izvojit ćemo 110 milijuna eura za pomoć Kambođi. Želimo pozvati kambođanske vlasti da puste nepravedno pritvorene zatvorenike, da ponovno uspostave parlamentarni imunitet e, i da priznaju civilno društvo u Kambođi. Također e, pozivam visoku predstavnicu da nastavi pratiti situaciju u zemlji kako bi se demokracija ponovno uspostavila. Hvala. Riječ ima gospođa Wikström na jednu minutu. Hvala. Kambođa zauzima posebno mjesto u mojem srcu i zbog toga sam doista žalosna što ta zemlja i njezina vlada pokazuju toliku agresivnost prema legitimnim političkim položajima. 11 pripadnika oporbe je uhićeno bez pravednog suđenja i to e, im zapriječuje također i vrlo dugotrajne kazne. One su jednostavno provodili legitimnu oporbenu politiku i to je jedini njihov zločin. Jedan pripadnik oporbe je izgnan iz zemlje. On je trebao biti ovdje kao legitimni vođa oporbe koji ima pravo izraziti opravdanu kritiku na račun vlasti. Zemlja je vrlo politizirana, a pripadnike oporbe se napada. Drago mi je što ćemo danas usvojiti ovu rezoluciju zato jer je sloboda izražavanja pravo koje pripada svima u Kambođi. Međutim, oporba nikad nije imala to temeljno pravo, tako da mi je drago što danas raspravljamo o tome i to je bitno i za našu vjerodostojnost. Hvala, gospodin Panceri. Izvolite. Politička situacija u Kambođi se počela pogoršavati i 13.11. vlada je izdala uhidbeni nalog na račun vođe oporbe i ukinula je njegov parlamentarni imunitet. No, kao što je također rečeno, 11 pripadnika, pripadnika oporbe izražavaju kaznu od 7 do 11 godina zatvora. Također, skupina prosvjednika je napala dvojicu pripadnika parlamenta u izredova oporbe. Dakle, Vlada treba opozvati hubidni nalog i sve optužbe na račun vođa oporbe i aktiv, e, na račun aktivista i članova Senata. Smatramo da je politički dijalog od ključne važnosti za političku stabilnost, ali kako bi se to ostvarilo, vlasti moraju prestati progoniti aktiviste za ljudska prava i odmah moraju bezuvjetno pustiti sve pritvorenike i zatvorenike koje, protiv kojih su e, izmišljene i e, neutemeljene optužbe podignute. Hvala. Kao posljednja sva autorica, gospođa Vrža. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Kao prvo želim se ispričati što sam mogla biti prisutna na petkovoj sjednici, ali imala sam sastanak delegacije e, i e, na sastanku za izbornu reformu. Ova situacija u Kambođi je zabrinjavajuća na socijalnoj, političkoj i gospodarskoj razini već smo e, ukazali na situaciju sa udrugama civilnog društva, a sada su i sindikati na nišanju. Jedna tečina građana živi ispod praga sromaštva, nezaposlenost mladih je iznad 50%, a e, jedan milijun osoba je bila žrtva otimanja zemlje od strane velikih e, poljoprivrednih kompanija. Klimatske promjene također narušavaju zemlju od srpnja 2014. godine, od izbora, imamo svakodnevne progone opadbenjaka, eh, režima i svih koji eh, se bave aktivnim radom, aktivistima. Kako bismo Kambođu vratili na put dijaloga i kako bismo spriječili situaciju eh, da se još pogošava, moramo hitno nešto učiniti, a to je vrlo važno za tu zemlju. Hvala. Mm, trebala bi uzeti riječ gospođa Lohbibler, ali ju ne vidimo ovdje u prostoriji. Možemo krenuti onda dalje. U ime klubova zastupnika prvi ima riječ gospodin Pospišil. Izvolite. Ja se chci na Hvala. Želim podržati ono što je rekao prethodni govornik. Raspravljamo Raspravljali smo o situaciji u Kambođi prije nekog vremena i također smo istaknuli da je usvojeno zakonodavstvo koje je nepovoljno po privatni sektor i civilno društvo i koje spriječava osnivanje nevladinih organizacija i sličnih e, udruga, a također i udruženja u industriji. Nažalost, kambođanska vlada i kambođanski parlament nisu odgovorili na naše komentare i proveli su e, ove zakone našu rezoluciju Kambođa nije uzela u obzir iako smo njihov glavni partner i ako ćemo izvojiti više stotina milijuna eura za razvoj te zemlje u bliskoj budućnosti. Zbog toga želim pozvati komisiju da ponovno razmotri našu spremnost na pružanje potpore Kambođi u jednoj situaciji u kojoj se zanemaruju naši pozivi na demokratičnost. Hvala, gospodin Vajderholc, ima riječ. Kambođa je jedna od eh, najranjivijih zemalja na ovom svijetu, eh, a i danas zemlja pati od nasljeđa iz prošlosti. Teško je ponovno se vratiti na put normalnosti, kada sve ovisi o dobroj volji režima Hunsena. Prošle godine je došlo do ograničavanja udruga civilnog društva i rada sindikata, a i demokratska oporba je sada E, pod ovim. To je vezano i uz zatvaranje Samrenzija, e, vođu oporbe. Zbog njega su vladajući bili nervozni i sada su ga optužili pod sumnjivim optužbama. On je danas u izgnanstvu, on je danas ovdje s nama i vrlo mi je drago što ima priliku prisustovati našoj raspravi. No bilo bi u interesu svi u nas kada bi on bio danas u Phnom Penu i kada bi raspravljao u Kambođanskom parlamentu. To je ono što se mi svi želimo i u tu svrhu pozivamo vladu u Kambođi, a i komisiju da nas pritom podrži možda bi on konačno mogao izbaviti državu od tog tereta prošlosti. E, Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Jakočiću. Predsjedavajuća, Europska unija će u periodu od 2014. do 2020. pomoći u razvoju Kambođe sa 410 milijuna eura. Rezultat te pomoći

A sada prelazimo na pojedinačne govornike. Prvi ima riječ gospodin Šogor. Hvala. Nedavne promjene u političkom životu u Kambođi obećavali su plodove i stvaranje mogućeg dijaloga između suprotstavljenih strana. No, nedavni događaji u posljednjih nekoliko mjeseci pokazuju da smo bili previše optimistični u vezi s tim događajima. Kambođanska vlada suprotstavlja se oštro oporbi i također bilo kakvom demokratskom eh, dijalogu. S obzirom e, na te događaje moramo pratiti razvoj situacije, naročito zbog činjenice što je Europska unija izvorila 410 milijuna eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine za razvojnu pomoć i budući da je Europska unija najveći partner Kambođe. Ako se doista želimo zalagati za naše vrijednosti i u drugim zemljama diljem svijeta, to treba biti jasno pokazano i našoj razvojnoj politici. Hvala. Nastavljamo sa popisom e, govornika. Riječima gospodin Tarabella. Hvala mi, gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice. Mnogo kolega već govorio o političkoj situaciji, a ja želim govoriti o timanju zemlje, jer e, trgovinski ugovor osim oružja osigurava europskim poduzećima pristup tržištu Kambođe bez ikakvih carina i nameta i tu vidimo katastrofalnu posljedicu na lokalno stanovništvo, prije svega tako što se nasilno um, progoni odganja poljoprivrednica s njihove zemlje. E, prepušta se zemlja velikim poduzećima poput Teten Lion iz Velike Britanije, to je jedan od velikih krivaca i e, tisuće na tisuće hektara je već oteto. Hoćemo li nastaviti u tom smjeru? Ja želim postaviti pitanje Europske komisije. Oni su mi rekli da će 2017. godine doći do revizije naše trgovinske politike, ali sve su to samo puste riječi. Vi ste jedan od onih povjenika koji stavljaju čovjeka prije biznisa. Treba sada djelovati, a ne kasnije. Trebamo sada imati mjere kako bismo te sporazume stavili pod kontrolu i kako bismo ih eventualno ispravili. Hvala. Hvala. Čini se e, da smo također unutar e, predviđenog vremena. Moguće ću dati i riječ svima u postupku slobodnog javanja za riječ. Izvolite. Gospodine Kelly. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kao što su rekli i drugi zastupnici, ja također smatram da trebamo ponovno razmotriti ono što se događa u Kambođi. Također trebamo uzeti u obzir činjenicu da izdvajamo doista velika sredstva za razvojnu pomoć Kambođi. Ako je Kambođa spremna prihvatiti tu pomoć, onda treba prihvatiti i naš pritisak koji vršimo na njih kako bi oni dopustili slobode svojem narodu, također slobodu postojanja oporbe i također više slobode za civilno društvo i poštivanje ljudskih prava. Ako se to ne dogodi, onda ćemo morati ponovno razmotriti pružanje razvojne pomoći Kambođi. I također ćemo morati izvršiti što veći pritisak na kambođansku vladu kako bi obustavila ono što sada čini. Riječ ima gospodin Monano. Gospođo predsjednice hvala vam što ste mi dali riječ. Doista korupcija i klijentelizam to su obilježja režimnih sustava. Europa ima tu zadaću da se posvuda bori protiv antidemokratskih režima, a prije svega kada pruža tim zemljama pomoć u razvoju. Situacija s ljudskim pravima, pritvaranje opadbenjaka, to je neprihvatljivo za nas europljane moramo govoriti jednim glasom kako bismo obranili demokraciju u Kambođi, ali i drugdje. Kao što znate, Kambođa je imala vrlo turbulentnu prošlost, moramo pomoći toj zemlji da se vrati na put demokracije. Gospođo povjerenice, hvala vam lijepa što ste spremni otvoriti dijalog sa vladom u Kambođe kako biste provjerili kako se koristi europska pomoć u razvoju, kako bismo se osigurali da se doista dobro koristi, da se koristi u svrhu vraćanja na put demokracije. Hvala. Hvala, sljedeći govornik je gospodin Marijas. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. U Kambođi već 30 godina imamo na vlasti režim Hunsena. Situacija je takva da se svakodnevno krše ljudska prava i jednako vrijedi i za to da primjerice nedostaje više glasačkog, stanačkog sustava, da se ušutkavaju oprbenjaci. Situacija je takva i da je država pod velikim siromaštvom, iako je zapravo bogata zemlja, ona ima bogate um, sirovine, ali to je nešto od čega nema korist samo stanovništvo korupcija i klijentelizam je na vlasti. 50% zemlje u toj državi je od 2013. godine usupljeno e, stranim poduzećima. Velik e, broj osoba je otjerano sa svojih zemljišta, a 60% zemljišta njihovih im je oduzeto. Moramo vršiti pritisak na Kambođu kako bi se ponovno vratila demokracija tamo. Hvala. Riječ ima gospodin Hvala. Poštovana povjerenice, dragi kolege, kao prvo moram reći da sam eh, vrlo zadovoljan što je sam Renzi ovdje i također što je dijelom nacionalne skupštine. Želim im poželjeti dobro. Poruka je jasna, treba zaustaviti e, represiju i e, naseljena na oporbom. Treba ponovno uspostaviti i pravnu državu i demokraciju. Ovo nije prvi puta da ovaj parlament osuđuje ovakva ponašanja. Mi se sada obraćamo Europi i, kažemo dosta je, ne smijemo se više praviti da se tamo ništa ne događa. Podsjećamo da je Europska unija najveći donator u toj zemlji. Tražimo da se samo Rajsiju vrati njegov mandat e, i zbog toga mi je drago što ćemo ovdje usvojiti ovu rezoluciju. Hvala sam Rajsi, ti si primjer svima nama. Demokracija će pobjediti. Thank you, Mr. Hvala gospodine Tremosa i sljedeći ima riječ e, kao posljednji govornik gospodin Polčak. Hvala gospođo predsjedavajuće. Ovo su spojene posude, posuda razvojne pomoći za Kambođu i posuda njihovog e, poštivanja naših zahtjeva za uzvrat. U prošlosti smo usvajali više rezolucija, ne samo jednu kojima se pozivalo Kambođu na poštivanje ljudskih prava. Kambođa, kada je riječ e, o vjeri i narodu, je prilično homogena zemlja i to je e, vrlo homogeno društvo. Ta se homogenost, međutim, ne smije primijeniti na druga područja poput ljudskih prava. No, prvo moramo pomesti pred vlastitim pragom, prije nego što počnemo osuđivati druge. Poduzeća sa sjedištem u Europskoj uniji često iskorištavaju situaciju u Kambođi i iskorištavaju očaj njenog naroda. Ovime je završen postupak slobodnog javljanja za riječ. Ovo je e, značajna rezolucija, trebamo ojačati našu solidarnost. A sada želim dati riječ gospođi Georgijevoj povjerenici. Imate riječ. Hvala. U ime visoke predstavnice i potpredsjednice želim e, izraziti zahvalnost na ovoj raspravi danas i želim zahvaliti svim zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Nedavni napadi na pripadnike oporbe u Kambođi koje su opisali prethodni govornici doista su veliki razlog za zabrinutost, a i postavljaju pitanja o kulturi dijaloga oko koje su se u srpnju prošle godine dogovorile vlada i oporba. Ovdje u Europskom parlamentu ne i ne trebam potrebno naglašavati koliko je važna uloga oporbe u demokratskom procesu. U prirodi je također, a i odgovornost je oporbe, kritizirati vladu i pozivati je na odgovornost pred narodom. U Kambođi je obećana kultura dijaloga prema dogovoru između oporbe i vlasti. Trebamo naglasiti da dijalog ne smije spriječiti oporbu od igranja njezine uloge i to ne smije biti izgovor za gušenje kritika. Pozvali smo obje strane da se ponašaju profesionalno i da se suzdrže od osobnih napada i uvreda vlada je na položaju vlasti i zbog toga ima posebnu dužnost biti umjerena i odgovorna. Strpljivost je znak snage i povjerenja. Pozvali smo na e, blisko praćenje situacije u Kambođi i to je doista nešto što je činimo. Važno je da se Kambođa vrati na put suradnje. Također smo izdali izjavu u kojoj izražavamo zabrinutost u vezi sa nasilnim napadima na e, dvojicu pripadnika nacionalne skupštine, a također smo putem diplomatskih kanala zatražili od obje strane da e, se vrate duhu kulturnog dijaloga kao što je dogovoreno prošle godine. Vjerujemo da snažna demokracija koja omogućuje konstruktivnu debatu o političkim alternativama je u interesu Kambođe i njezinog naroda ako želimo da se ta zemlja razvija i da raste. Mi ćemo i dalje iskorištavati sve resurse, uključujući razvojnu pomoć, što znači 110 milijuna eura za dobro upravljanje u, u Kambođi kako bismo podržali taj proces. Hvala vam. Hvala.